Evo, Klara se sva uredila da dođe na sastanak našeg odbora. C'est bon euh, Tout le monde a mis sa carte de vote C'est parfait. Dakle, imamo li svi klasičku karticu? Gospođo Toma, kasnite, sjednite. A u ruci vam ja, ne u, u torbici Ispričavam se, bezobrazan sam. Drage kolege, jeste li spremni za glasovanje? Svi spremni. Najprije ćemo glasovati o protokolu e, koji se odnosi na Republiku Mauricius. To je izvješće naše kolegice Norike Nikolaj. Jesmo li svi spremni? Ovo neće biti e, komplicirano. Otvaram glasovanje odmah. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Čestitam kolegici. Drugo glasovanje je glasovanje o sporazumu s komorima, o rezoluciji. Imamo rezoluciju, e, izvjestitelj je naš kolega Joao Ferreira. Amandman broj sedam, Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Osmi amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbacuje se. Amandman odbora 9. Otvaram glasovanje. Sedmi amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 9. Otvaram glasovanje. Zatvoreno je glasovanje. Adopté. Amendement 10, le vote est ouvert. E, e, usvaja se te amandman, otvaram glasovanje. Vote est clos. E, zatvaram glasovanje, usvaja se. Des, 11. amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 12. amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodne izjave, prva, otvaram glasovanje. Naravno, riječ je o amandmanu 1. Zatvaram glasovanje. Odbija se. E, amandman broj 2. Le Zatvaram glasovanje. Odbija se. Treći amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvije se. Odbija se, ispričavam se. Četvrti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ovi su identični. Ne, nisu. Amandman A odbora DEVE. Otvaram glasovanje. Usvaja se. Peti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Šesti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zatim imamo amandman F odbora 9. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I sada glasujemo o cijelokupnom e, izvješću. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala vam. Čestitam žao. E, otkazivanje sporazuma sa komorima. Samo jedno glasovanje. Otvaram glasovanje. I dalje izvjestitelj naš kolega Joao Ferreira. zatvaram glasovanje. Usvaja se. Razrišnica. Razrišnica za proračun 2016. E, godine. Amandman broj 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman broj 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. odbija se. Peti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Šesti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sedmi amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Osmi amandman. Ispričavam se. Deveti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Deveti. Želite li još jedan puta iz početka? Ok. Počinjemo iz početka. Dakle, glasujemo o devetom amandmanu. Gospodje Toma, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Deseti amandman, gospođe Toma, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Jedanesti amandman. Ništa. Dvanesti amandman. Otvorem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Trinesti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 14. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 15. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Glasujemo sada o izvješću u cijelosti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sad glasujemo o razrišnici za Europsku agenciju za kontrolu ribarstva. Prvi amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Drugi amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Treći amandman, otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Odbija se četvrti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Peti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Šesti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sedmi amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Osmi amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Deveti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ostaje nam još deseti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Glasujemo o izvješću u cijelosti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno je. Hvala lijepo, dragi kolege. A sada prelazimo na Nous au point 14. Na 14. točku dnevnog reda. Prema održivom i konkurentnom europskom sektoru akvakulture, trenutno stanje i budući izazovi. kolega Iturgajz je izvjestitelj. Danas ćemo, dakle, će nam dakle predstaviti svoje izvješće. Odmah dajem riječ gospodinu Iturgajzu, našem izvjestitelju. Carlos, Klara nam, Klara nam želi nešto reći, slušam te. Dobro, ja sam smatrala da je iznimno E, bitnim, budući da smo sada na ovom e, odboru za ribarstvo, da smo upravo dobili e, presudu Europskog suda koji je potvrdio sporazum o ribarstvu sa Marokom. I zato mislim da je to iznimno važan sporazum, a budući da smo sada svi ovdje zajedno na odboru, htjela sam to spomenuti i hvala hvala ti što si mi dao riječ. Da, ja sam isto primio tu informaciju. Dakle, potvrđen je sporezum s Marokom. A sada ćemo dati riječ Carlos, Carlosu i Turgajzu. Carlos, izvoli. Merci beaucoup, monsieur président. Estimados Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo, e, dragi kolege, dobro jutro svima. Htio sam vam, htio sam vam sada e, reći nešto o ovom važnom izvješću koje ćemo, e, koje smo zapravo danas predstaviti ovdje na odboru za ribarstvo koji obuhvaća znatne napore po pitanju zaštite akvakulture u Europi koja trenutno stagnira bez obzira što je došlo do razvoja i rasta tog područja u drugim dijelovima svijeta. Kako biste dobili licencu dopuštenje za za e, jedno, jedno postrojenje, zapravo za jedno uzgajalište akvakulture, treba vam čitav niz e, znači dozvola e, te autorizacija, a čitav taj birokratski proces dobivanja zakonitih dokumenata je vrlo spor i neučinkovit. Možete li se molim vas stišati dok govorim? Hvala vam. Takva situacija otežava razvoje tog sektora i otežava ulaganje u taj sektor. Osim toga, nema jedinstvene primjene zakonodavstva sa razine Europske unije. A to upravo, gospodine, e, gospođo predsjedateljice, molim vas e, da zatražite tišinu. E, ne mogu nastaviti na ovaj način. Molim vas da utišate zastupnike. Molim vas kolege da E, osigurate tišinu kako bismo mogli nastaviti sa izlaganjem izvjestitelja o akvakulturi. Izvolite gospodine Iturgajs. Zahvaljujem, predsjedateljice. Dakle, nemamo jedinstvenu primjenu zakonodavstva na razini Europske unije, što dovodi do e, pravne nesigurnosti i do nedostatka pravne sigurnosti za uzgajanje e, akvakulture, znači proizvode iz akvakulture. I kada to usporedimo sa e, konkurentnim stanjem, sa drugim gospodarskim aktivnostima, možemo reći da to onemogućuje razvoj sektora akvakulture, budući da on ima malu težinu uspoređujući ga sa nekim drugim sektorima, kao što recimo turizam, eh, vađenje eh, nafte ili plina i tako dalje. Osim toga, proizvodi Europske unije moraju zadovoljiti čitav niz striktnih propisa koji se tiču ne samo e, ekološkog karaktera, nego koji se tiču i dobrobiti životinja te e, zaštite naših potrošača i moraju osigurati, e, moraju slijediti sva moguća pravila vezana uz zdravlje hrane, uz prijevoz i tako dalje. I na taj način naši proizvodi osiguravaju visoku kvalitetu i održivost, ali istovremeno ti su proizvodi i skuplji i manje konkurentni s obzirom na one proizvode koji dolaze na naše tržište iz trećih zemalja, a koji su manje kvalitete i koji se proizvode u drugačijim socijalnim i ekonomskim uvjetima. Europska regulativa vezana uz zdravlje životinja nema dovoljno na umu specifičnosti ovog sektora akvakulture i također je bitna e, slika koju imaju naši građani po pitanju akvakulture. Možemo reći da ugled akvakulture među građanima baš nije pozitivan. Također i javna uprava je ta koja ima, koja sa negodovanjem gleda na takvu industriju, a ne samo naši građani. Upravo zato je iznimno teško e, osigurati ulaganja u taj sektor, a znamo da e, od početnih ulaganja do prvog prinosa treba proći prilike tri godine. I to je ono što će odvratiti mnoge ulagače od ulaganja u taj sektor sektor. Također i postupci te dobivanje svih dokumenata e, koji su potrebni za osnivanje e, e, jednog od uzgajališta, ali također i za povlačenje sredstava iz Europskog fonda za ribarstvo otežavaju čitav proces. Ono što mi možemo napraviti, a to je zapravo povećati razinu ugleda akvakulture među našim građanima, također i među javnom upravom, s obzirom da oni mogu doprinijeti povećanju opskrbe hranom, kvalitetnom hranom naših građana građana. I također e, moramo se ograditi od svih mogućih problema uz koje je akvakultura bila vezana ranije, ali to više nije. E, ja sam evo u 12 točaka pokušao, htio sam znači kroz 12 točaka zapravo naglasiti koje su glavne točke ovog izvješća. Prvo je zapravo liberalizirati e, sav taj potencijal, osloboditi taj potencijal akvakulture, budući da je potrebno pokrenuti razvoj i inovacije u taj sektor. Na taj način možemo povećati konkurentnost tog sektora, možemo povećati gospodarsku aktivnost i diversifikaciju i također možemo osigurati da taj sektor e, bude jedan od onih koji će pomoći u e, povećanju proizvodnje i opskrbe hranom za naše europske građane. Ono što nama treba, a to je sigurno za poduzetnike, odnosno da im se osiguraju, e, da im se osigura veća učinkovitost kada je riječ o birokratskim procesima. Nama trebaju i vrlo jasni i ujednačeni kriteriji po pitanju dobivanja licenci. Također nam trebaju zajednički postupci utvrđivanja eventualnih bolesti te veterinarski sudskih e, postupaka. E, nama trebaju učinkoviti postupci dobivanja e, dokumenata, razmjena dobrih praksi i također podrška skupini znanstvenih savjetnika na visokoj razini, ne samo u smislu ljudskih resursa, nego i u smislu financijskih resursa. Kada govorimo o znanstvenim savjetnicima, kao što znate da je izašla studija iz 2016. godine koja je iznimno bitna. To je mišljenje koje zapravo kaže da razvoj razvoj dakle, akvakulture u Europskoj uniji mora biti povezano sa onim e, temeljnim potrebama e, za održivom proizvodnjom hrane. I upravo zato je to dio našeg globalnog plana za hranu e, Europske unije. To je znači to je hrana iz oceana, kako možemo dobiti više hrane i biomase iz oceana, a da ne lišimo buduće generacije njihove koristi, znači to je od, e, jedan od tih studija na koje se trenutno radi. Dakle, ono što mi želimo, a to je da olakšamo tom lokalnom stanovništvu da zapravo e, ima jedan vrlo pouzdan e, biokratski okvir u kojem će moći djelovati i na taj način da osiguramo veću gospodarsku aktivnost. Također nam treba i kompletno planiranje za razvoj cijelog sektora. Moramo uzeti u obzir interes interese cijelog sektora akvakulture i također e, želimo da se na e, zapravo pravedan način postupa sa sektorom akvakulture kada je riječ o usporedbi sa drugim sektorima. Također moramo osigurati zakonodavstvo po pitanju e, same sigurnosti i održivosti akvakulture, a zakonodavstvo Europske unije, Europske unije u ovom trenutku predstavlja neke manjkavosti. Taj sektor bi trebao biti također i izbliza uključen u donošenje odluka po pitanju e, samog sektora moramo poboljšati i konkurentnost. Nama treba striktno zakonodavstvo Europske unije e, po pitanju uvoza. To je iznimno bitno kako bismo zajamčili da uvozna roba e, može zadovoljiti iste one standarde koje moramo zadovoljiti mi proizvođači unutar Europske unije. Na taj način e, možemo zaista doći i na međunarodno tržište kao ravnopravni konkurenti. E, e, šesta, e, šesta točka, znači moramo bolje informirati naše kupce, odnosno moramo bolje implementirati zakonodavstvo Europske unije kada je riječ o označavanju i o informiranju naših potrošača. Ovdje ne govorim samo o tržištu znači, proizvoda iz ribarstva i akvakulture, nego također i u hotelima i restoranima. Također moramo imati na raspolaganju veterinarske proizvode, znači lijekove. Moramo ih prilagoditi stvarnostima i potrebama akvakulture, a zajedničko europsko tržište e, zahtijeva e, ujednačenu primjenu e, lijekova i ostalih veterinarskih proizvoda i to posebice za male proizvode. Također moramo i poboljšati naše priopćavanje. E, kada e, priopćavamo o samim učincima akvakulture, moramo naglasiti i koji su dobrobiti i koristi od tog sektora. E, I moramo vrlo jasno objasniti koliko je zapravo proizvodnja akvakulture u EU uniji održiva proizvodnja hrane. Također moramo podržati i istraživanja te inovacija, inovacije. Europski fond za E, pomorstvo i ribarstvo je izdvojio 1,2 e, milijarde eura Također postoje još neki drugi izvori financiranja, znači od danas do 2020. godine zapravo predstavljaju iznimno veliki e, poticaj za inovacije i za nova ulaganja i zahvaljujući e, znanstvenoj zajednici te proizvođačima akvakulture kroz e, svoje organizacije mogu povući velik dio tih sredstava. Također možemo e, i odaslati pozitivne informacije po pitanju novih radnih mjesta. Nama na tom području trebaju stručni radnici, znači nama trebaju radnici koji će biti e, educirani za to e, zanimanje, a kada govorimo o e, svim tim metodama upravljanja tim morskim područjima i također kada govorimo o osiguravanju novih radnih i kvalitetnih mjesta. E, sve to se može napraviti kroz e, sredstva Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, ali također moramo raditi i na promicanju same akvakulture među građanima. To je jedan od prioriteta. U skladu sa e, zaključcima Revizijskog suda iz 2014 godine činjenica je da Europski fond za ribarstvo nije podržao na učinkovit način razvoj sektora akvakulture. E, upravo zato što se mora postaviti, e, e, znači podnijeti čitav niz dokumenata kako bi se dobili sve potrebne licence, utvrdilo se da taj postupak mora biti pojednostavljen. I zadnja točka, 12. točka, naglašava znači nužnost povezivanja sa znači e, samim iskorištavanjem mora koje provode ribari. Riječ je o tome da ta dva e, sektora nisu odvojeva, nego mogu biti apsolutno kompatibilni i neodvojivi, mogu se međusobno nadopunjavati. E, to je sa mog stajališta evo izneseno 12 točaka kroz koje sam pokušao sažeti ovo poprilično dugačko izvješće, a sada bih rado saslušao prijedloge svojih kolega koji će podnijeti vjerujem svoje prijedloge u obliku amandmana. Zahvaljujem i predsjedniku predsjedništvu, a i kolegama na svim budućim komentarima. Puno hvala. Merci, Carlos. Un Hvala lijepa. Hvala izvjestelju na izvješću. Kolega Iturgajes je mnogo toga vrlo jasno rekao. E, moje ću učiniti i više od same provedbe europskih propisa kako bi se uskladila normativa u europskim zemljama. Po pitanju e, kampanje informiranja e, tu sam dosta, odnosno malo skeptičan. U Baltičkom moru nemamo toliko problema sa nekim posebnim planiranjem. Više se radi o tome bi vrlo mudro odobrili da izaslanstvo ode e, u Sjevernu Irsku. Osobno način se može na održiv način kretati kroz sjeverno otočje, a do onda će se i hvala i e, radujem se tom što ćemo se naći u e, Sjevernoj Irskoj. Hvala predsjedniče, hvala i Carlosu na ovom izuzetno dobrom izvješću. E, mislim e, da se točno opisuju svi problemi europske akva. E, ono što je jako birokratski se mora smanjiti, ali treba zadržati dobra pravila. Ovdje se otvaraju velike mogućnosti u Europi. Naime, radi se o tržištu za proizvode koji ne poznajemo nužno dobro i koji dolazi izvan europskih teritorijalnih voda. Izgraditi i socijalnu ekonomiju koja će biti vezana za radna mjesta, za koristan proizvod i za razvoj poduzeća. Postoje tri bitne točke kapacitet e, ekonomske i financijske e, ponude od naslovom razvoja i istraživanja ostvorilo nešto što bi zaista moglo biti značajno ekonomsko otvaranje u sljedećim godinama. Kao što sam rekao kolegi Carlosu, moramo ono što stoji u izvješću ostvariti, taknuti istraživanje, razvoj i tako dalje. Ne, Europa sve to treba i pratiti kako se stvari ne bi samo zaustavili na e, pojedinim nacionalnim državama. Dakle, Bit dobrog izvješća je također da se prati teristike pojedinih njezinih dijelova, e, specifičnosti Baltika, specifičnosti Sredozemlja i tako dalje. Hvala Carlosu i e, nadam se da ćemo svi na ovoj temi dobro raditi jer ovo je vrlo važno kako za otvaranje radnih mjesta, ali isto se vidi da Europa može biti bliska građanima na nekim temama. Će se situacija puno više poboljšati. Hvala. Gospođo Tomašić, izvolite. temi raspravlja u odboru. Akvakultura je iznimno važno područje i trebamo posvetiti posebnu pažnju upravo je to jedna od najbrže rastućih aktivnosti u proizvodnji hrane u posljednjih nekoliko godina s prosječnom godišnjom stopom rasta od 6 do 8%. U sektor akvakulture se naglo razvija. Osim proizvodnje hrane, što je primarna svrha akvakulture, ne smijemo zaboraviti ni ostale, kao što su umjetno povećanje populacija riba, obnova staništa i populacija ugroženih vrsta riba i druge u republici hrvatskoj moe i atlantske plavoperajne tune te uzgoj koljkaa ukupna proizvodnja u morskom uzgoju u. two thousand and sixteen godini iznosi thirteen two pet tona ono to vidim kao najveu prepreku razvoju sektora akvakulture je nedovoljna postojea administrativna podrka na regionalnoj i lokalnoj razini također mislim da prednosti akvakulture nisu dovoljno naglašene i da taj sektor zaslužuje puno veću promidžbu slažem se s izvjestiteljem da su ribarstvo i akvakultura kompatibilni sektori te da među njima ne bi smjelo biti antagonizma posebno u obalnim i otočnim razvoj sektora akvakulture zaključno podržavam izvjestitelja i čestitam na kvalitetnom prijedlogu izvješća naravno da ću podnijeti nekoliko amandmana sa ciljem unapređenja teksta izvješća hvala lijepa Merci beaucoup. Lydia, Sandra. Oui. Puno hvala, Zahvaljujem predsjedniče. vaše izvješće. Možemo reći da e, smo već razgovarali o toj temi i o jednom slučaju od prije dvije godine kada je e, jedna od malih na drugom mjestu htjela bih e, reći da po mom mišljenju to Znači, znači održivost i konkurentnost na koji način okolišnog e, učinka koji će imati takva industrija u morskom području. Vi također govorite i o lijekovima, govorite o cijepljenju, govorite o svi. Dakle, osim e, samog ozbiljnog izvješća, e, trebali bi se također, prije nego što date licence i dozvole, procijeniti i u, u ovom sektoru. A da ne govorimo o velikim ulagačima multinacionalnih kampanija. I mi to ne možemo prihvatiti i zato će moj amandmani ići u smjeru da je to puno e, šire, e, ali shvatio sam dobro sve tvoje primjedbe. Molim vas dopustite mi. Dakle, zanatski sektori i okoliš e, mogu biti odgovor na vaše pitanja. Koliko ste privrženi Galici iz koje dolazite i to cijenim. Ali treba ipak uzeti u obzir da je naša tema poljoprivreda u Europi. Zahvaljujem. Htio bih evo zahvaliti svima na vašim e, preporukama o inovacijama i po pitanju razvoja, također i o e, osposobljavanju, stručnom osposobljavanju te o zaštiti potrošača kada govorimo o, do, uvozu proizvoda akvakulture iz trećih zemalja koji su puno niže kvalitete. Također se slažem sa time e, što govorite o pojednostavljenju administrativnih postupaka te o boljem informiranju potrošača. Kada govorimo o tim privremenim licencama, što je to dobra ideja jer na taj način ne bismo trebali čekati da dobijemo one konačne licence, konačna odobrenja za otvaranje uzgajališta i možda bi se na taj način mogle ranije započinjati aktivnosti akvakulture E, dakle e, osobe bez mora kao što su Austrija, Češka, Slovačka, Luksemburg, Mađarska vam zahvaljuju na tom e, prijedlogu. No bez obzira na to ja žalim zbog činjenice da niste u vašem izvješću dovoljno naglasili znači akvakulturu u slatkim vodama koja čini jednu petinu čitavog tog sektora. Vi ste ovdje govorili o proizvodnji iz znači akvakulturi samo u morskim sektorima, a mislimo da je bitan i slatkovodni sektor. E, slatkovodni sektor je taj koji se već u mnogim drugim aspektima bavi akvakulturom, a i također djeluje na zaštitu e, samog lokalnog stanovništva, na pravilno korištenje hrane za životinje i sve to mora biti uzeto u obzir budući da postoje određene razlike s obzirom na morsko okruženje. Također i po pitanju zaštite okoliša. Dakle, e, možemo reći da su slatkovodna akvakultura i morska akvakultura drugačije E, usmjerene, ali oba e, segmenta ovog sektora bi zahvaljujući vašem izvješću mogla narasti i mogla bi doprinijeti e, zapravo povećanju vrijednosti i koristi u čitavom sektoru. Ono što moramo osigurati, a to je laka dostupnost proizvođačima i zato sektor mora osigurati određeni oblik sigurnih prihoda i to u zakonodavnom okviru. Na taj način bismo mogli moći olakšati možda razmjenu različitih Eh, mm, ekoloških eh, znači službi, razmjenu njihovih aktivnosti i po pitanju osiguranja zdravog staništa, ali također i po pitanju osiguranja Mm, e, e, i po pitanju osiguranja zdravog morskog, odnosno slatkovodnog područja za e, akvakulturu. To bismo mogli nazvati ekologizacijom kako marikulture, tako i slatkovodne akvakulture. trebamo također uzeti u obzir koja je potražnja danas za tim proizvodima i u našim proračunima trebamo zapravo vidjeti kolika su nam sredstva na raspolaganju. Mi znamo da je izdvojeno 1,2 milijarde eura, ali ih treba dobro iskoristiti. Puno hvala akvakulturi. Istina je predsjedniče, ali danas je bitno da flota koja tamo ribari zapravo ne bude izbačena od tamo. I zato je dobro procijeniti taj sporazum i po pitanju e, Sahare. O, to će se razriješiti kako se treba razriješiti. To je potpuno drugo pitanje. Ali sada prilazimo na akvakulturu jer to je predmet ove rasprave. Imaćemo drugih prilika za raspravu o ovome prije. Htjela bih zahvaliti gospodinu Iturgajsu na njegovom trudu koji je uložio u ovo izvješće i na njegovom današnjem izlaganju. Mislim da smo malo razgovarali o akvakulturi, a ja mislim da je to E, odbijanje samog razvoja tog sektora i ne želi i ja mislim da je to nešto što se ne bi smjelo događati jer po mom mišljenju to je jedna jako važna gospodarska aktivnost da mi uvozimo 60% znači e, od e, onoga što se ukupno konzumira u Europskoj uniji i upravo zato moramo razmišljati od zdravih aktivnosti a akvakulturu se gleda kao nešto što je umjetno. To je nešto što bi nas trebalo zabrinjavati zato što to i znam da postoji jako puno birokratskih problema i da gospodin Drugajs je ohrabren upravo tom idejom da ukloni birokratske e, e, procese, a dakle na taj način mi ćemo osigurati proizvod i daćemo ga na raspolaganje e, našim potrošačima, a taj proizvod će biti zdrav i biti će po prihvatljivim cijenama. To je ono što moramo osigurati. Dakle, to bi trebala biti naša težnja. I ja vjerujem da je ovo izvješće koje nam je predstavio gospodin Trugajs, uz neke prijedloge koje ću mu i ja kao i svi ostali podnijeti u obliku amandmana. Mislim da bismo trebali nastaviti u tom smjeru koji se primjenjuju e, kroz hranu za životinje, kroz lijekove i cijepiva. E, ja mislim da bi to trebalo biti itekako naglašeno u ovom izvješću i da bi se na tome trebalo raspravljati o tome i u našim trijalozima. Dakle, e, jedan od velikih problema je to treba biti provođene kako bismo osigurali sigurnost e, takvog razvoja u okviru sektora akvakulture. I to je problem, to moramo ujednačiti. E, znamo da se trenutno vode dva trijaloga, jedan je po pitanju znači veterinarskih lijekova, drugi po pitanju veterinarske hrane za životinje. Ta dva trijaloga do sada su dala dobre rezultate, ali želimo da iz toga otkrića. Na primjer, sada više se ne govori o tim kao kolektivnim e, tretiranjima životinja koje se uzgajaju, ne govori se o kolektivnim cijepljenjima, Govori se znači o e, tretiranju ribicu po ribicu, znači životinju po životinju. I zato vam kažem da je to jako velika inovacija i jako velika inovacija se naglasiti u ovom izvješću. E, to je rekla i gospođa Tomašić i ja ću također se e, e, tome pridružiti. Dakle, mi moramo izbjeći tu veliku konkurentnost i taj sudar između jedne i druge vrste ribe, one divlje i one iz uzgajališta, zato što ova riba iz uzgajališta mora biti predstavljena kao Evo, to će biti moja namjera u poboljšanju ovog izvješća. izvješću. E, sada još bi samo zaključko, e, zaključno htjela reći nešto o e, označivanju. Jučer smo razgovarali o vrijednosnom lancu i optimizaciji tog lanca i zato mislim da je označivanje proizvoda iznimno važno. Hoćemo li, mi moramo znati jedemo li zapravo E, brancina iz uzgoja ili jedemo brancina iz, e, iz, kao divlju ribu. Dakle, to je nešto što je bitno znati, ali ujedno treba znati da se prevelika razlika ne smije raditi između akvakulture i e, ribolova Ovac i što su spremni na kraju krajeva konzumirati. Ja vam čestitam na ovom izvješću i dobro je da ovu raspravu imamo u okviru odbora za ribarstvo i da izbjegnemo zapravo nekakve potencijalne sukobe. Dakle, ja nisam za taj industrijski model koji ste obavili prije izrade ovog izvješća i vjerujem da će ovo izvješće biti zaista korisno za taj sektor koji, iako bi mogao više, to... Klara, ne. Ispričavam se, zaboravila sam sada samo reći nešto u ime gospodina Blanka koji je izvjestitelj u sjeni eh, SID-a. On je trenutno na trijalogu po pitanju obnovljivih izvora. Zahvaljujem vam. Evo ja zahvaljujem e, kolegi na izvrsnom e, izvješću koje nam je danas ovdje, koji se nadovezuje na komentar e, jednog kolege već i prije mene. Riječ je o lijekovima, znači o veterinarskim proizvodima. Kako ću zato podnijeti amandman koji će ići u tom smjeru? Evo, smatra znači samog e, sektora te nužnost povlačenja sredstava iz fondova. Moramo biti iznimno oprezni, moramo e, uzeti u obzir sve aspekte ovog sektora zato što želimo ga nastaviti pratiti, želimo ga podržati, no ne želimo da se dogode neke stvari koje možda nismo predvidjeli u prošlosti. Već imamo određenih iskustava u Nizozemskoj e, s tim sektorom, a sada želimo napraviti nešto na europskoj razini. Hvala. Hvala lijepo, Ani. Ulrike, izvolim. Puno usredotočila na evropsku birokraciju i u potpunosti se slažem s njom. Nije Evropska unija ta koja komplicira situaciju. Tla, voda, planove prostornog uređenja, dakle sve to treba donijeti kako bi akvakultura bila moguća. Jako je lako govoriti kako je za država ili poduzeće koje se želi eh, početi baviti akvakulturom ne može to učiniti jer treba čekati dvije dozima. Osigurano je iz, eh, uvozom, a 10%, eh, akva, a akvakulture. Dakle, ovdje imamo... Ne možemo dopustiti da se akvakultura razvija izvan Europe na način, to je i Svaka država Svaka država bi mogla, e, moramo imati osobu koja će u Europi biti zadužena za, akvakulturu, a to bi također trebalo napraviti i na nacionalnoj razini. Sto potreba za morskim resursima europskih građana, dakle radi se o, proizvodima e, ili iz akvakulture ili iz ribarstva, dakle ti proizvodi 60 za ovo pitanje. u Europi bismo mogli iz Kine, onda imamo druge jugoistočne druge zemlje iz jugoistočne Azije. Mi smo također Čini se da Kinezija manje koriste lijekove, ali mislite li da oni imaju proizvodnju koja je održivija od evropske? Ja u to ne vjerujem. Ja mislim da e, što se tiče ovih pitanja Europa je najbolja kada je riječ o drži i, i druge ribe, pa se postavlja pitanje zašto onda toliko uvozimo, zašto ne bismo sami proizvodili više i pokrivali. E, što se tiče divlje ribe, ja, znamo da su naši resursi ovdje ograničeni. To, to ne znam, to bi komisija trebala učiniti. Na njoj je da dade jasne prijedloge. Ovo nije samo pitanje ribarstva, već i gospodarstva. Zato bi povjerenik e, zadužen za to pitanje trebao razmisliti o strategiji e, kako bismo mi e, u Europi bili dostatni proizvođači. Hvala lijepo. Mislim da su svi dobili riječ vezano za ovo pitanje i zato ću sada dati riječ predstavniku komisije. Ne znam je li to Bernard ili će biti Felix. Bernard, ti ćeš? Izvoli. Uh, thank you, I Turgajzu na njegovu izvješću. I želim zahvaliti svima onima koji su doprinijeli izradi ovog izvješća. Mm, meni je jako drago da se odbor bavi ovim pitanjem, pitanjem akvakulture i ovo izvješće trenutku upravo se bavimo mišlju da je potrebno više hrane dobivati iz oceana. Nacionalne strategije su u pripremi, višegodišnji planovi, zatim nadalje Početkom veljače moj povjerenik gospodin Vela zajedno sa izvjestiteljem gospodinom Iturgajzom je otvorio veliku konferenciju koju smo organizirali sa regijama iz europskih e, morskih područja, obalnih područja, kako bismo razgovarali o da akvakultura može i mora rasti u budućnosti. Sve što ste rekli u ovoj raspravi je potpuno točno. Ne samo da moramo hraniti više ljudi na planetu, razvijemo akvakulturu. Kao što znate, globalna akvakultura e, je postigla na globalnoj razini isti onaj nivo kao i ribarstvo. Međutim, akvakultura je djelatnost kodifikaciju oceana, e, također ako uzgajamo alge možemo na taj način promicati sekvestraciju ugljika također može generirati materijale koje ćemo koristiti za proizvodnju energije možemo, može nam davati različite proizvode i kad je riječ o socijalnoj održivosti tu je lider ali što se tiče same proizvodnje i količine proizvodnje, Europska unija tu nije lider. Kao što znamo, 60% se proizvoda ribarstva u Europi uvozi. Da, shvatiti ove, ove razvoje. Ali ne samo da se to treba shvatiti na razini Europske unije, već i na lokalnoj i regionalnoj razini. Zašto? Jer se odluke donose u regijama, Atlantskoj regiji, Mediteranskoj regiji, na sjeveru i tako dalje. Dakle, e, odluke se ne donose na odobrenje i na prihvaćanje na tržištu, onda se niti ne može jako razvijati. Dakle, moramo raditi i na društvenom prihvaćanju proizvoda akvakulture. E, također, države članice trebaju više prostora dati akvakulturi. Mi e, promičemo vrlo odlučno prostorno i morsko planiranje koordinacija. Dakle, pokušavamo Um, pokušavamo poteknuti države članice na komunikaciju kako bi učile jedno od drugih i inspirirale se pozitivnim primjerima. E, također e, trebamo e, trebamo se osloniti i na europsku Imat ćemo Seafood Expo 5. travnja e, u Briselu i na tom e, događanju radit ćemo na promicanju europskog sektora akvakulture. E, povjerenik Vela će također biti ondje, održat će govor. Ja vas pozivam da se tako plavi forum. Tu ćemo javni sektor i industriju pokušati objediniti i pokušat ćemo vidjeti što možemo učiniti da mobiliziramo privatno financiranje onkraj strukturnih fondova i nastavit ćemo financijski podupirati o u nadolazećem razdoblju. Dakle, veliki su izazovi na terenu i to su izazovi na koje moraju odgovoriti regije i akteri u regijama. Moramo ih dakle angažirati, moramo komunicirati s njima. I... Hvala predsjedniče. Pokušat ću odgovoriti svim kolegama koji su se javili za riječ. Evo, prvo jedno, znači, opća napomena, opći komentar. Dakle, akvakultura već postoji. Akvakultura je stvarnost. To je stvarnost koja je sve prisutnija i mi sada ovdje danas imamo priliku poboljšati tu stvarnost i to postojanje zahvaljujući ovom e, ažuriranom izvješću Europskog parlamenta koje može pomoći svim parlamentarnim klubovima, koje može pomoći svim našim građanima da se zapravo približe toj stvarnosti i da budu bliski s tom stvarnošću, e, da ju bolje shvati i da bolje znači, iskoriste upravo tu stvarnost. Dakle, to je za nas prilika. Znači, možemo e, napraviti to izvješće kako bismo poboljšali sam sektor e, sa svim pitanjima koje on nosi, ali također i po pitanju svih e, skupina koje se nalaze oko tog sektora. Mi ne dovodimo u pitanje tu priliku koju zaista možemo sada ovdje imati u unutar odbora za ribarstvo, ne samo za potrešače, nego i za čitav proizvođački sektor. Dakle, e, od ovih komentara koje sam čuo od e, kolega, sada ću se osvrnuti na neke od e, njih. Dakle, neki su spomenuli čisto da moramo podržati inovacije u tom sektoru, ali je govorio o birokraciji koja je ponekad jedan od, jedan od prepreka. Ja smatram da, evo gospođa Rodus je rekla da e, svi u ovom trenutku jesmo svjesni da postoji neka znači određena stvarnost kada je riječ o pretranoj birokraciji. I da, normalno je da moramo stvari pojednostaviti, ali to neće značiti da će nestati postupci, da neće nestati dokumenti, da neće nestati dozvole. Znači neće nestati čitav taj proces, ali mi smatramo da ju možemo pojednostaviti, da ju možemo zapravo e, e, ubrzati, da možemo pomoći svima onima koji žele ulagati u tom sektoru i svima onima koji si za cilj postavljaju mogućnost e, e, da koji se postavljaju zapravo kao mogućnost lakše dolaženje do e, eventualno nekakvih gospodarskih aktivnosti unutar tog sektora. Ovdje govorimo o tim svim nekim velikim e, znači, problemima, govorimo o tim nekim velikim znači, birokratskim teretima, ali postoji još jedna činjenica a, s kojom se ja potpuno slažem, a to je zapravo pitanje e, samo pozicioniranja tog sektora akvakulture. Ja mislim da je to iznimno zanimljivo pitanje e, i mi ovdje zapravo tražimo znači, da se ova, ovo izvješće poveže sa izvješćem zapravo o jednakim prilikama za čitav Europsko more i zato smatram da e, bi svi kolege koji imaju neke amandmane u tom smjeru da ih podnesu i da pojačamo, odnosno osnažimo taj dio ovog izvješća. Gospođa Zapravo, e, Sandra je govorila da je vrlo velika opasnost po pitanju e, znači, ugrožavanja samog staništa divljih riba. Dakle, to je nešto što se tiče nas svih kada govorimo o e, okolišnim pitanjima, nebitno jeste li lijevi, desni, gornji ili donji. Ne, to je znači pitanje koje zabrine sve. Ali razmislite malo. Dakle, ne znam slažite li se sa mnom, ali ja smatram da je taj sektor prvi koji bi trebao biti osviješen po tim pitanjima. I činjenica je da u njemu postoji najviše ljudi koji zapravo žele da e, taj sektor bude ekološki održiv, inače neće moći funkcionirati. Jer mi, znači, koji ćemo, mi, mi smo tamo koji trebamo nadzirati te cijeli procesi. mi smo ti koji možemo prstom upriti u neke stvari koje neće funkcionirati mi smo ti koji možemo naložiti da moraju dobro funkcionirati. To tako funkcionira u praksi i to zapravo jest tako. To je ABC da, to su osnove. E, e, znači svaki mentalitet mora prihvatiti činjenicu da ako se neka stvar dobro napravi, onda će ona biti od koristi za sve. Ako mi dobro odradimo neke stvari, onda će nam to biti od koristi svima. Znači, ali mi smo ti koji moramo uprijeti prstom i tražiti da se zaista stvari tako naprave, a onda moramo to moći i nadzirati. Na taj način ćemo moći promijeniti stvarnost. Dakle, evo gospođo Sendra, još jednom zahvaljujem vam na e, vašoj e, iskrenosti, vašoj otvorenosti u komentarima. Dakle, e, ja sam, evo, znači, sjećam se svih slučajeva koje ste vi spomenuli. Čini se da vi imate ovdje monopol na Galiciju, kao što vas je podsjetio i predsjednik odbora. Ali ne govorimo ovdje samo o Galiciji, iako smo upoznati sa situacijom u Galiciji, sa sektorom akva akvakulture. Kao što znate u Galiciji većina stanovništva dalje glasa za e, pučane i oni nam tu daju svoje povjerenje. Gospođo Senra, kad vas e, slušam, onda mi se čini da vi ne želite apsolutno ništa vezano uz akvakulturu. Ne želite da postoje radna mjesta u akvakulturi, ne želite, kao što je rekla gospođa Klara Aguilera kad je govorila o označavanju, vi ne želite zapravo da građani ne zna što jede, odakle njegova hrana dolazi, e, koji je datum ulova, iz kojeg mora je e, izvađen taj ulov i tako dalje. Vi takvim e, zapravo e, sloganima u pitanju to nam neće proći, to vam neće proći, e, zapravo ne uspijevate uzeti u obzir sve one dobrobiti takve politike. A vi kao što znate politika se donosi na temelju glasova većine. A na taj način i također po pitanju Europske unije i vi ste jako zatvoreni. Želite li, želite zaista, želite li zaista takvu politiku? Dakle, mi ovdje svi govorimo što mislimo. Vi ste imali svoju priliku da kažete kažete što mislite E, e, mi se slažemo oko nekih stvari, to je istina, ali se ne slažemo nekih oko da meni, znači nije bitno e, da mi kažete moja stranka u Galiciji koja se borila protiv ovog i onog, meni je to potpuno jasno da ćete se vi zalagati za takva pitanja, ali ja imam glasače na svojoj strani. Ja ću ovdje poslušati i vašu kolegicu sa velikim poštovanjem zato što ona racionalnije istupa i ima racionalnije razumije. naglasili ovu akvakulturu u, slatkoj vodi. Istina je i zato vas potiče ističem da nam podnesete amandmane kako bismo e, ojačali upravo taj aspekt vezano uz e, slatkovodni uzgoj. Da, istina je. Mi vrlo često razmišljamo samo o akvakulturi e, znači na uma moru zato što dolazimo i dakle kada govorimo o tom sektoru slatkovodnom sektoru ja mislim da bismo trebali uzeti u obzir i taj dio sektora